smatramo ovo produljenje prihvaćenim. Oprostite, ne znam točno što želite reći. Ovo je bio znači nesporovan. Smatram da je ova odluka prihvaćena i možemo naspravati. Izvješće o e, rasponu ribolovne smrtnosti glasujemo poimenično glasovano je otvoreno i zatvoreno. Glasovanje je zaključeno i izvješće je prihvaćeno. Nastavljamo e, na, sa, sa izvješćem Geringer de Odenberg. Ponovno e, poimenično glasujemo. Izvolite. Glasovanje je zaključeno. Izvješće je prihvaćeno. Za e, izvjestiteljicu Begin imamo dva, znači prvo pojedinačno glasovanje za prvo. Izvolite glasovati. Glasovanje je zatvoreno. Preporuka je prihvaćena. Opet preporuka Begin, izvješće gospođe Begin. Radi se o sporazumu između Europske unije i Norveške. Izvolite glasovati. Glasovate je zaključeno. I prihvaćeno. Zatim e, izvješće Vjegas, poimenično glasovanje, izvolite glasovati. Glasovanje je zaključeno. Izvješće je usvojeno. Zatim izvješće Aguilera Garcia, poimenično glasovanje, izvolite glasovati. Glasovanje je zaključeno. Također je izvješće usvojeno sada. Izvješće gospodina Kaputa, poimenično glasovanje, izvolite glasovati. Glasovanje je zaključeno. Izvješće je također prihvaćeno. E, izvješće Rodust o višegodišnjem planu za pridnene stokove u Sjevernom moru imamo prijedlog da se odbije prijedlog komisije i glasujemo podizanjem ruka. Oni koji su za, koji su protiv, suzdržani, znači prijedlog je odbijen i iz toga nastavljamo s poimeničnim glasovanjem. Ispričavam se. Riječ ima e, gospođa Hazenkam. Ispričavam se još jednom. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Želim se pozvati na točku 953. Mi glasujemo o amandmanima prije nego što glasujemo. E, klub zastupnika želi glasovanje. Ovdje je omogućeno prekomjernan izlov i to je u suprotnosti s razvojnim ciljevima UN-a. To je previše udaljeno od mandata koji imamo kao parlament od rujna. Međunarodne organizacije za zaštitu okoliša glasuju čak da se e, pozivaju da se glasuje protiv ovog plana. Molim vas da spasimo vrste u Sjevernom moru i recite ne prekomjernom izlovu. Hvala lijepa. Pojedinačno glasovanje za. Oprostite, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno je. Čini se da je došlo do zabune. Mi smo glasovali o prijedlogu gospođe Hazenka. Ponovno glasujemo o prijedlogu gospođe Hazenka. Oni koji su za? Poimenično glasujemo. Glasovanje je zaključeno. odbijamo. E, sada nastavljamo sa 183 imenično glasovanje. Izvolite glasovati. Glasovanje je zaključeno. Ponavljamo glasovanje. Izvolite glasovati. Sada je otvoreno glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. i izvješće je usvojeno. Sada nastavljamo s amandmanom 184. Molim vas e, podizanjem ruka koji zna, koje je protiv, suzdržani, usvaje se. Sada nastavljamo s izvješćem Šetije Šetje Jongerius. E, čujem i vidim da gospodin Matan se javlja za riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Osporavam izvješća s trijaloga i zato tražimo da se glasa o svim amandmanima. To vas molimo. Rukama, podizanjem ruku, molim vas, koji su za, koji su protiv, suzdržani. Ne, nije usvojeno, stoga krećemo na poimenično glasovanje o amandmanu 39. Izvolite glasovati. Glasovanje je zaključeno. Usvaja se. Sada glasujemo podizanjem ruku o amandmanu 55 koji su zna protiv suzdržani usvaja se. now proceed with the vote. Sada nastavljamo s glasovanjem o izvješću Engstrom, poimenično glasovanje, glasovanje otvoreno. Glasovanje je zaključeno. Usvojeno. Sada izvješće Scott Cato. Ponovno poimenično glasovanje. Izvolite glasovati. Glasovanje je zaključeno. I usvaja se. E, želite riječ? E, izvolite. Gospodine predsjedniče, prije kratkog vremena imali smo vrlo složene predmete i većina zastupnika je izgubila e, pregled e, kada smo imali završnu verziju što se tiče upućivanja radnika nije bilo jasno o čemu glasujemo samo ste rekli glasuje se ali niste rekli o čemu molim vas da jasno naznačite o čemu glasujemo također vas molim da to sve bude jasno gospođo veska to nije tako Rekao sam čije izvješće, ali bilo je jasno da glasujemo i imali smo veliku većinu. Hvala vam lijepa. Sada nastavljamo s glasovanjem o izvješću Guteland. E, to je poimenično glasovanje. Izvolite glasovati. Glasovanje je zatvoreno. i izvješće se usvaja. I time smo završili s glasovanjem i krećemo na obrazloženje glasovanja i molim vas da se smirite, ako ne budite ljubazni i napustite našu dvoranu. Gospodine predsjedniče. Kolege koji ne sudjeluju u obrazlaganju glasanja, molim da izađete u tišini kako bi gospođa Toja mogla uzeti riječ. Što se tiče ovog poslovnika na početku rasprave, bili smo svjedoci šoku i vrlo e, ružnim riječima zbog situaciji jedne države koja je članica Europske unije Mislim da se iz poštovanja prema ovoj vječnici ne mogu govoriti određene riječi. Ovdje smo čuli vrlo ozbiljne optužbe jer moja zemlja je zemlja koja ima predsjednika republike koji je zajamčio da se ustav poštuje i zaštitio ga od onih koji su htjeli taj ustav <clears throat> sasvim poništiti. Mi u Italiji spremni smo braniti eh, pravnu državu, a riječi koje smo čuli su bile neprihvatljivi imamo pravnu državu u našoj zemlji. A oni koji žele na nedostojanstven način napadati institucije nisu u redu. Gospođo to ja, ovo nije bilo pravilo poslovnika, zato sam vam oduzeo riječ i mislim dakle da nisam čuo vaš prijevod onoga što ste vi rekli dok je mikrofon bio uredio, međutim kako niste govorili o poslovniku sam vam oduzeo riječ. Sada idemo na objašnjenje obrazloženje glasanja, najprije izvješće Aguilera Garcia i na dvije minute dajem riječ gospođi Damato.